Good morning everybody. Dobar dan svima, molim da zauzmete mjesta. znam da, ste, e, da se svi jako veselite da ste opet zajedno nakon ljetnih praznika. But anyway, we have uh, a very serious... E, danas imamo vrlo e, ozbiljnu temu na dnevnom redu. Molim da zauzmete mjeste. Otvaram izvanredni sastanak e, odbora za regionalni razvoj. Danas 3. rujna svi članovi su informirani o dnevnom redu. Ima li kakovih primjedbi? Ne. Pa je onda ovaj dnevni red prihvaćen. E, najave e, predsjedatelja. E, samo jedan, jedna najava, a to je da vam zaželim dobrodošlicu. Želim nam svima uspješan rad ove jeseni i zime. Svima vam želim e, dobro zdravlje, da budete snažni i e, kompetentni kao i uvijek i da dobro surađujemo kao obično u našem odboru. Želim e, da nastavimo u istom ozračju kao do sada. Evo, to je moja najava za danas. Četvrta točka našeg dnevnog reda je glavna točka dnevnog reda za danas. Svi e, znate e, čime se sada suočava Grčka, njene ekonomske teškoće. E, sastanak u srpnju 12. i 13. i pregovori koji su tada zaključeni u tom svjetlu komisija je usvojila zakonodavni prijedlog da izmjeni uredbu o zajedničkim odredbama kako bi pomogla Grčkoj. Danas će nam se pridružiti povjerenica da nam objasni ove izmjene koje se predlaže. Zahvaljujem povjerenici. E, neću ulaziti u detalje ovog prijedloga jer će e, povjerenica Kreću sama izložiti o čemu se radi. Moram međutim reći nekoliko riječi o postupku u parlamentu. E, formalni početak postupka Europskog parlamenta će biti kada predsjednik najavi da je primio prijedlog 7. rujna na plenarnom zasjedanju. On će imenovati naš odbor kao odgovoran eh, odbor za eh, ovo, ovaj dio proračuna i, i zatražit će mišljenje od drugih odbora. Odbor za eh, regionalni razvoj i Europski ekonomski i socijalni odbor će također imati pravo da budu konzultirani. Oni će dati mišljenja do kraja rujna. E, sve je to već dogovoreno na e, razini inicijative sa ovim odborima. Vijeće je već započelo radom na ovom prijedlogu i strukturna e, e, grupa za akciju se sastala 24. srpnja i opet će se sastati sutra E, i onda 11. E, rujna koordinatori su se jutro sastali da govore o raznim e, postupkovim mogućnostima za naš odbor. Na kraju diskusije danas ujutro ja ću dati sažetak zaključaka. E, drago mi je da pozdravim povjerenicu Kreću, povjerenicu za regionalni razvoj. Nakon njene prezentacije ću dati e, e, članovima za komentare. Počet ćemo s koordinatorima. Naša je zajednička želja da imamo bolje organizirane sastanke odbora. Stoga ću ja ograničiti vrijeme za komentare kako bismo osigurali da svi koji žele govoriti i sudjelovati u e, raspravi i dobiju za to priliku. E, gospođo Kreću, imate riječ. Draga gospođo predsjednice odbora regiji, dragi kolege, dragi članovi, dobro jutro. Jako mi je drago e, što sam opet ovdje u vašem odboru. U prvom redu vam zahvaljujem e, na tome što ste odlučili da sazovete ovaj izvanredni sastanak odbora kako biste raspravili o, ovaj prijedlog o um, izmjeni uredbe o zajedničkim odredbama u vezi s Grčkom. To je izvanredna mjera za jedinstvenu situaciju u Grčkoj. E, po našem mišljenju vrijeme je od ključne važnosti za uspjeh svega. Svi znamo kako je dramatična situacija u Grčkoj. Imala sam priliku i govorila sam e, prije ljeta u ovom odboru o svojoj posjeti Grčkoj grčkim regijama gdje me se do, dojmila opredjeljenost i hrabrost ljudi s kojima sam se susretala. E, po e, mišljenju komisije Grčka zaista treba e, pomoći jer to za, njih znači život ili smrt. dakle, govorit ćemo o, o uredbi o zajedničkim odredbama koju treba izmijeniti što prije moguće. Ozbiljna kriza E, i e, to je doprinijelo e, velikim problemima likvidnosti u Grčkoj. Ona se suočava sa velikim izazovima. ona izazovima mora provesti reforme, mora stvarati radna mjesta, održiv razvoj i rast. Mi moramo pomoći i financijskim i tehničkim sredstvima 15. srpnja je e, objavljena jedna komunikacija objava e, program za rast i e, razvoj i stvaranje novih raznih radnih mjesta. To mora biti nov početak razvoja u Grčkoj pristup se e, koji je dogovoren 12. srpnja i e, reforme trogodišnjeg programa po e, mehanizmu stabilnosti omogućava održivost, financijsku stabilnosti, stabilnu financijsku investicijsku klimu, što će vratiti grčku ekonomiju na put oporavka od ključne je važnosti da Grčka primjeni i provede ove reforme. 86 e, milijardi e, eura su osigurani u zajmovima za Grčku u, u tri godine. Mora se stvoriti bolja poslovna klima koja će dovesti do ulaganja i održivosti grčkog gospodarstva. Međutim, to e, ti napori nisu sami po sebi dovoljni. Oni moraju biti spojeni sa velikim ulaganjima u grčku ekonomiju. Nije, ne radi se samo o trošenju novca, već pametnom trošenju novca. I mi u tome možemo igrati važnu ulogu dodjele za Grčku postoje, ali moramo osigurati da se to na terenu iskoristi što je prije moguće. U tom kontekstu komisija je 17. E, srpnja usvojila e, prijedlog da izmjeni uredbu o zajedničkim odredbama što će pomoći e, u ovoj situaciji pomanjkanja likvidnosti. Prijedlog e, se bavi e, periodom od 2014. E, do 2020 Sredstvo će se prebaciti na početak programskog razdoblja. Prijedlog također uključuje mjere za uspješno završavanje programa 2007. 2013. Što to znači konkretno? Za 2014. twenty komisija predlaže e, povećanje e, početno predfinanciranje za 7 postotnih poena. E, to će doći iz kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Još jedna milijarda eura će se staviti na raspolaganje 2015. i 2016. što će omogućiti početak e, velikog broja projekata. Dodatno financiranje e, e, za to treba podnijeti zahtjev do 2016. Od, za razdoblje od 2007. do 2013. 5% ostatka plaćanja će se sada osloboditi što se inače radilo tek na kraju razdoblja. Naravno trebamo imati i nacionalno sufinanciranje. To će se prevesti u dodatnu likvidnost od 500 milijuna 2015. a 500 milijuna 2016. godine i e, to e, će olakšati pritisak na grčki proračun e, koji će se olakšati pritisak na taj proračun će se olakšati za dvije milijarde eura. To će biti uštede u grčkom proračunu. Gospođe i gospodo, ove mjere će dovesti do pune primjene programa za 2007. 2013. koji je do sada bio blokiran. Naravno da novac mora doći do korisnika i to što je prije moguće i u skladu sa zahtjevima zdravog financijskog menadžmenta. Eh, ova izmjena eh, uredbe eh, zahtjeva od grčke vlade da odredi namjene to jest da se plaćanja koriste samo za korisnike treba u 13. kolovoza su ministri odlučili da se taj mehanizam sada pokrene E, te mjere će se provesti do kraja 2016. a e, i doći će i do izvješća o, o razdoblju 2007. 2013. To e, neće nikako promijeniti gornje granice u višegodišnjem financijskom okviru E, e, doći će do malog prebacivanja na početak razdoblja za 2015 e, to će se pokreti sa plaćanjima koja su bila predviđena za 2014. do 2020. Za 2016. ćemo koristiti e, proračunsku situaciju u razdoblju provedbe. Komisija će ocijeniti da li je prilagodba za proračun 2016. je potreban. Gospođe i gospodo, nadam se da se svi možemo složiti da će te mjere biti vrlo korisne za grčko gospodarstvo E, komisijske službe komisije usko surađuju sa grčkom vladom kako bi se fondovi najbolje organizirali. E, tehnički i ad hoc odbori se organiziraju na e, terenu, a također ćemo pratiti provedbu svih mjera. Zajednički ćemo osigurati da ulaganja budu u skladu sa tržišnim strategijama koje su potrebno grčkoj ekonomiji. Što će komisija uraditi u tom smislu? Surađujemo sa e, e, regijom e, Trakijom i Makedonijom u okviru pripremne akcije Europskog parlamenta kako bismo primijenili jednu strategiju specijalno orijentiranu prema tržištu kako bismo maksimizirali mogućnosti razvoja u toj regiji. Naši fondovi su znatno doprinijeli e, jačanju grčke ekonomije kao i socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. E, tu sada imamo i dodatne probleme pa je stoga od bitne važnosti da se prijedlog komisije e, usvoji što je prije moguće jer se tako rješavaju problemi likvidnosti u Grčkoj. Sada je na Europskom parlamentu i vijeću da usvoje ove zakonodavne izmjene. Po našem mišljenju, kao što sam rekla na početku, vrijeme od ključne važnosti za uspjeh ovog prijedloga e, jer e, imamo sada iminentan e, datum za cut off nadam se da se slažete sa mnom o hitnosti svega ovoga moramo vrlo brzo raditi sa usvajanjem zakonodavnih prijedloga i tu računam na vašu podršku. Hvala vam i sada ću rado odgovoriti na vaša pitanja, a veselim se i vašim komentarima. nadam se da će ova druga polovica godine biti vrlo plodna što se tiče razmjena mišljenja sa odborom za regionalni razvoj. Hvala lijepa. Hvala povjerenice. A sada idemo dalje sa e, razmjenom mišljenja. E, počet ćemo s koordinatorima. Molim da se ograničite na tri minute. Tri minute. Dobro, pokušat ćemo tri. Hvala lijepa na ovom izvanrednom e, zasjedanju, vašem prisustvu, na informacijama koje ste nam dali. Mislim da smo svi svjesni situacije u Grčkoj i odluke vijeća. No probajmo se više usredotočiti na našu vlastitu ulogu, ulogu odbora Regi koji priprema glasanje na plenarnoj. Za mene je doista važno da se ne otežava položaj Europskog parlamenta ovdje i zbog kvalitete informacija koje primamo, e, situacija o njima može varirati. Sad ste nam primjerice rekli da ako ukinemo sufinanciranje, da neće biti ništa manje investicija u Grčkoj s grčke strane. Dakle, u krajnjoj liniji e, imat ćemo 105%, e, a ne 100% zbog toga što će grčkih 5% ostati u regionalnoj politici. I u vijeću je niz pitanja e, otvoren, oni još uvijek pripremaju svoje stajalište. Europska komisija već pismeno odgovorila na to i mislim da i mi danas imamo pravo ovaj tjedan ili sljedeći tjedan provesti jedan postupak kroz koji ćemo postaviti svoje pitanja kako bismo pismeno ponovno mogli dobiti odgovore Europske komisije. Jer znate što se događa? Moj osjećaj da smo politički vrlo zadovoljni ovom odličnom odlukom, da smo uspjeli politički zaštititi Grčku, barem trenutno rekao bih, i nadam se da će to funkcionirati. No u krajnjoj liniji e, gomilu novaca ovdje trošimo koji ide na banke, a ne na stvarno realno gospodarstvo. I ako mi kažemo da smo mi najveći investicijski proračun koji je ondje za realno gospodarstvo, želimo znati što to će konačno doći do krajnjih korisnika. I tu je važno ono što ste rekli, da to dođe do tih korisnika. Ali žele bih nešto više na papiru dobiti, ja imam mnogo pitanja i kolege zastupnici isto tako. I nekolicina kolega e, su proteklim danima rekli da žele imati pravo na ulaganje amandmana. A ne da jednostavno kažemo bez amandmana. Jer uopće ne znamo e, da li će vijeće imati svoje amandmane. Zbog čega bismo, dakle, mi se odrekli svog prava na amandmane? Dakle, parlament zajedno s drugim institucijama prošle godine se morao pozabaviti pravilima jer se dogodilo da smo bili marginalizirani. Naravno, mi jesmo za brzu proceduru, ali voljeli bismo pismeno pripremiti pitanja, informacija, a ne samo ovako e, od nikuda postavljati pitanja, čuti odgovora. EPP sa time nije zadovoljan. Dakle, prije svega EPP bi volio imati standardni postupak, jer rekao bih sljedeće. Prije praznika Preskakali smo e, sastanke odbora, nismo mogli popuniti dnevni red, a sad imamo eto dodatne sastanke, ali sve da ne želimo štetiti naše zastupnike što se tiče njihovog sudjelovanja. Dakle, možemo se baviti i proći cijeli postupak čak i kroz dva do tri mjeseca ukoliko je to potrebno, ali kao parlament moramo biti dovoljno fleksibilni i u suprotnom po meni jednostavno nećemo odraditi svoj posao, bit ćemo u tome neuspješni i doista želim da odbor regije ima nadležnost da se može provesti dobra rasprava sa kolegama o tome kakav ćemo postupak slijediti i da to sve bude na papiru. Hvala vam gospodine Van Nistelrooy, moram odgovoriti e, na jednu točku. Preskočili smo sastanak odbora u travnju, što je bilo prilično udaljeno od pitanja o kojem danas raspravljamo. I svi zajedno radimo najbolje što možemo kako bismo poboljšali rad odbora u kontekstu rada Europskog parlamenta kao jedne cijeline. Jer svi odbori se suočavaju sa poteškoćama e, u ovom sazivu Europskog parlamenta. Dakle, nemojmo miješati stvari, e, usredotočimo se na situaciju o kojom se trenutno bavimo i probleme, bavimo se problemima koje sada želimo riješiti. Sljedeći govornik. Hvala predsjedavajuća. Mislim da svi znamo da smo u izvanrednoj situaciji i htjela bih se komisiji izrečito zahvaliti što je nakon e, samita 12. i 13. srpnja tako brzo reagirala i donijela prijedlog e, e, ja smatram da bi se danas to moglo odlučiti jer nemamo ništa protiv toga no naravno ne ide to tako brzo to je jasno ne, mislim da parlament je zadužen e, što brže pomoći e, grčkom e, narodu i to na dovoljan način. Već smo dovoljno o tome raspravljali u ovom parlamentu i uvijek je naše mišljenje uvijek bilo da moramo ulagati u Grčku kako bi smo podigli njezino gospodarstvo na noge i kako bi ljudi stekli nova radna mjesta, kako bi stekli socijalnu sigurnost tko će, ko bi nešto sada u ovom parlamentu imao što protiv kada bismo e, to pokušali e, ostvariti uz pomoć pojednostavnog postupka. Naravno, pitanja se mogu postavljati zemlje e, članice su to već učinile, ali više pitanja ne možete smisliti o ovoj jednoj stranici izmijenjene uredbe o zajedničkim E, odredbama. Ovo ne donosi nikakve nove troškove proračunu, a time bismo e, projekte koji su već započeti u Grčkoj doveli bismo dalje i onda bi ti projekti zapravo Grčkoj donijeli novaca. Moramo što je e, prije paziti da se sve, svi ti projekti što prije provedu i, i ja i moj klub nećemo raspravljati hoćemo li sada kao parlament e, upotrebiti ovu ili e, onu proceduru, to treba učiniti kod drugih pitanja, ali mislim da smo ovdje u toliko neuobičajeno izvanredno situaciji da se moramo poslužiti e, neobičajnim sredstvima i moramo pokrenuti vrlo brza postupak i, e, i moramo moliti vijeće da učini isto jer smo često doživjeli da e, parlament ima volju dobro djelovati a onda je vijeće otezalo moramo obje institucije moramo se zaista dogovoriti kako bismo zaista proveli u djelo ovu pomoć za Grčku. Hvala lijepo. Thank you. Thank you. Hvala vam, zahvaljujem gospođo Kreo. Ne vidim predstavnike iz ECR-a. Ispričavam se, izvolite. Gospodin Marijas. Ja nisam član vašeg odbora, gospođo predsjednice, ali neke stvari bih želio spomenuti. Prije svega, izrazio bih dobrodošlicu povjerenici na naš današnji sastanak i rekao bih sljedeće. Mislim da Europska unija se mora pozabaviti pitanjem memoranduma koji je nametnula Grčkoj. 240 e, milijardi eura je tijekom proteklih pet godina dano u zajam Grčkoj i imamo 1,5 milijuna nezaposlenih, a mnogi žive ispod praga siromaštva. Većina novca bit će upotrebljena za platiti obveznice središnje banke koje su kupljene uz popust od 40%, no morat će biti vraćena njihova puna nominalna vrijednost, tako da bi Međunarodni monetarni fond također mogao dobiti otplatu svojih sredstava. Vidjeli smo da se to događa i mislim da komisija to mora uzeti u obzir jer ovaj program, neovisno o činjenici što je nešto što zapravo radi protiv naroda, je program koji je program štednje i neće pomoći niti za plaće, niti za mirovine, niti Grčkoj. Pomoći će gospodinu Dragiju jer će njegove obveznice biti pokrivene i to uz 60% stopu. A druga stvar, treći memorandum odlukom vijeća je povezao primjenu SP i svih programa e, Unije sa provedbom memoranduma. Dakle, sve države članice imaju pravo zatražiti novac iz strukturnih fondova. A nijedna država, osim Grčke, nije bila u situaciji da se to povezuje uz e, provedbu programa kroz memorandume. I to je još jedna greška i još jedno kršenje pravila. Treća stvar. Više navrata na nizu sastanaka e, sam rekao da ne bi samo na Grčku, već i na neke druge memorandumske zemlje trebalo reći da moramo promijeniti mehanizam sufinanciranja. Kada imamo memorandumski program koji se primjenjuje bilo na Grčku, bilo na neke druge zemlje, i ukoliko primjenjujemo smanjenje deficita kao jedan preduvjeta za korištenje toga, tada će to biti povezano uz smanjenje javnih rashoda. I ukoliko zemlja ima nedostatak novca, neće imati dovoljno za ulaganje. Dakle, zapravo im se oduzima mogućnost da sufinanciraju e- europske programe. Europska unija vam dakle daje novac uz uvjet da zemlja pruži sufinanciranje, ali tog novca nema. Zbog čega? Zbog toga što je trojka nametnula određene preduvjete toj zemlji. Tako da želim reći komisiji, kao i prethodnom sazivu, da ovakav, evo završit ću sada, da intervencije ovakve vrste, kada govorimo o sufinanciranju, da je to već davno trebalo biti promijenjeno, ne samo u Grčkoj, već i drugdje. A Europski parlament podržava inicijativu koja je nužna ukoliko želimo da se programi zajednice na pravilan način prevedu. To su moji komentari. Hvala. Hvala vam puno. Gospodin Jakovčić u ime kluba zastupnika ALDE gospođo predsjednice poštovana gospođo povjerenice hvala vam što ste došli na našu sjednicu uvijek se radujemo kada imamo prilike razmijeniti svoja razmišljanja sa vama i u ovom vrlo važnom trenutku bilo je iznimno bitno da ste tu i da zajedno s nama argumentirano razgovaramo i donesemo odluke koje će nadam se biti u korist grčke i naroda grčke. naime alde je sklon tome i mi smo donijeli takvu odluku da idemo u pojednostavljenu proceduru i to onu bez amandmana da se pokuša zaista uhvatiti sve rokove i da na taj način pokažemo i mi kao europski parlament želju da se jasno uključimo u ono što znači pokušaj da se stvori jedna nova pretpostavka za e, razvoj e, grčke. naime sredstva koja bi se mogla iz ovog fonda dodijeliti grčkoj su e, novci koji bi trebali ići u konkretne projekte i to je onda i pretpostavka za mogući novi razvoj. to ne bi trebala biti sredstva koja će ići ajmo reći tako što je rekao moj poštovani kolega u razne transakcije financijskog karaktera pomoći dragiju ili ne znam nekim drugim bankama nego bi trebali ići u konkretne projekte i to je ono što nas posebno u tom kontekstu zanima i što posebno podržavamo jer se zaista radi o nečemu nisam to rekao, nego sam rekao da bi 86 milijardi bilo upotrebljeno za pomoć gospodinu Dragiju, a ne drugi iznosi iz fondova. Gospodine Marijas, ispričavam se, ovo nije prihvatljivo, dakle ne raspravljamo se između pojedinih članova. Gospodin Jakončić, izvolite, nastavite. Očito me moj uvaženi kolega Marijas nije razumio do kraja, mi ćemo to raspraviti prijateljski kasnije u skavu. U svakom slučaju želio bih nastaviti i e, reći da mislimo da je dobar trenutak kada parlament donosi ovakvu odluku uvjereni da ćemo zaista na taj način iskazati i našu solidarnost i našu pomoć. da smo u aldeu sa svime presretni i prezadovoljni pa reći ću i to naravno nismo ali s druge strane u ovom slučaju imamo konkretnu mogućnost konkretnu odluku koja je pred nama i mi smo skloni podržati takvu odluku koja će ići za time da ponovim da pojednostavimo proceduru da idemo u proceduru bez amandmana u očekivanju da će to učiniti sve ostale političke grupe i da ćemo na taj način iskazati svoju solidarnost s grčkom. gospodine izvolite. Gospođo predsjednice, hvala. Gospođo povjerenice, hvala što ste došli u naš odbor. E, želim podcrtati e, da je reakcija komisije vrlo dobra, što da je potrebno provoditi odluke vijeća E, e, vijeće i parlament moraju također vrlo brzo reagirati kako bismo se suočili sa ključnim elementom a to je hitnost e, suočeni smo sa hitnom situacijom isto E, trebamo e, učinkovito raditi. Zašto hitnost? E, jednostavno zbog toga jer ako Grčka ne vrlo brzo ne provede operativne mjere kako bi angažirala fondove za 2007. 2013. 2 milijarde eura će biti izgubljeno mi svi znamo da Grčka hitno treba likvidnost. E, e, e, svi mi poznajemo situaciju u Grčkoj. Da li bi služilo Europskoj uniji na čast da u ovoj situaciji Grčke izgubi ove dvije milijarde eura. Stoga treba stvoriti preduvjeti da e, se te, taj novac iskoristi. Ovo je izuzetna e, situacija e, koja zahtjeva izvanredne mjere i u postupku. Stoga naš klub podržava pojednostavljeni postupak bez amandmana. Izvanredna mjera je e, potrebna e, i u ovoj izmjeni uredbe. E, čestitamo na ovom neutralnom prijedlogu. E, u smislu proračuna. Ona neće koštati ništa europski e, proračun. E, dobro ste shvatili, ja se nadam, stajalište GUEA i zelenih jer, mi, jer mi podržavamo ove izmjene uredbe. Hvala. Zahvaljujem. Hvala predsjedavajuća. E, dobrodošla povjerenice u odbor i zeleni pozdravljaju vaš e, paket i slažemo se. Svi znamo da je e, ovaj paket neće riješiti krizu u Grčkoj, ali ovaj paket će znatno doprinijeti ulaganjima, a upravo strukturni fondovi pokazuju da su dali mnogo, doprinijeli mnogo grčkom gospodarstvu i stoga smatram da je bitno što prije što više e, sredstava osloboditi za e, e, obnovu grčkog gospodarstva i to je iznimno bitno e, sve za projekte u Grčkoj. E, nije to nema ga dovoljno, ali nije sada ni vrijeme ni mjesto da se da, razgovaramo o rješenju grčke e, krize. Ovo je značajan doprinos i vrijeme je iznimno bitno. Mislim da trebamo primijeniti pojednostavljeni postupak inače se će sve biti apsurdno. Mi kao parlamentarci imamo odgovornost, moramo brzo djelovati. Hvala što je komisija brzo dala prijedlog i mi smo dakle za jednostavan e, pojednostavljeni postupak jer iz našeg perspektive se drugo bi bilo e, neodgovorno. Zahvaljujem gospođe Damatu. Hvala vam, zahvaljujem povjerenici što je prisutna i što nam je dalo objašnjenje promjene uredbe. Imajući u vidu situaciju u Grčkoj, svakako se radujemo povećanju sredstava za programsko razdoblje 2015. nadalje. Zatražili smo politiku veće fleksibilnosti naspram Grčke, i žao nam je što mjere štednje koje su nametnute Grčkoj eh, su na snazi, ali za nas mislimo da bi bilo mnogo smislenije da se jednostavno da se jednostavno ne traži ostatak plaćanja. Što se kohezijske politike tiče, eh, smatram da bi Grčka trebala biti u mogućnosti upiti iskoristiti velik dio financiranja, ali države članice moraju imati na umu da ovdje ne dolazi do promjene proračuna, već do nečega što znači da sredstva u višegodišnjem financijskom okviru ostaju jednaka i razvoj na regionalnoj razini ostaće nepromijenjen i zbog toga smo mi za pojednostavljen postupak bez amandmana. Thank you, Mrs. D'Amato. Mr. Brua. Zahvaljujem, gospodin Broja. Želite li uzeti riječ u ime svog kluba zastupnika? Hvala, gospođo predsjednice. E, za nas je to očigledno. E, komisija se ovdje ponaša kao vatrogasac jer ovdje su uvedene mjere štednje do mjere e, do te mjere e, da lokalne zajednice više ne mogu sufinancirati niti 5% e, ulaganja europskog fonda E, ovdje se radi o piromaniji. E, e, Juncker želi ugasiti požar koji više nije pod kontrolom. Unija danas daje iz jedne ruke daje, a iz druge oduzima ova zemlja je e, se guši u dugovima i e, guši se u euru e, tamo vlada depresivna gospodarska klima prema tome oporavak gospodarski oporavak sigurno nije moguć E, e, nisu primijenjena načela koja se primjenjuju na sve europske fondove e, to nas zapravo ne, ču, ne čudi kako se mogu platiti zaostala plaćanja od 20 milijardi kad istovremeno se deblokira jedna milijarda eura Bojimo se također e, za situaciju jer je to Pandorina kutija. Brojne države bi mogle isto tako tražiti izvanrednu pomoć e, za e, sufinanciranje od 80 do 100%. To su ogromni problemi. Thank you. Hvala lijepa. A sada nastavljamo sa popisom članova ovog odbora koji su izrazili e, želju da sudjeluju u raspravi. E, gospodin Blanko Lopez, e, gospođa Piraki. Hvala predsjedavajuće, hvala svima kolege komisija predlaže izuzeće za našu zemlju što će omogućiti e, Grčkoj da uzme dah i krene e, naprijed e, ako E, ovaj predlog bude popraćen e, adekvatnim e, institucionalnom popirom, potporom to će dati zaista ubrzanje drage kolege kao što znate Grčka uskoro imamo izbore prema e, i to 29. E, i nova demokracija i Siriza su gotovo izjednačene e, u anketama ima tvrtka nova moja stranka nova demokracija mi smo predani reformama i želimo popraviti svoje gospodarstvo što je brže moguće, no danas e, moramo e, se pozabaviti grčkim pitanjem i ja sam za pojednostavljeni postupak i, i, što je prije moguće. Hvala najljepša. Hvala. Prostite zaboravila sam spomenuti e, da je vrijeme za javljanja dvije minute. Hvala gospođo Pirake, vi ste bili u okviru tog e, vremenskog e, roka. Gospođa Breso, izvolite. Hvala. Neću ništa reći o postupku jer naša e, koordinatorica predstavila stajalište našeg e, kluba i ja ću ga poslušati. Htjela bih se na nešto drugo osvrnuti, a to je pitanje e, nužnosti zaista da smo često u situaciji da moramo promijeniti e, sufinanciranje u regionalnoj politici i to uvijek kad je kriza. Htjela bih povjerenici da promisli e, možda možemo li e, predložiti više strukturne promjene kako bi komisija mogla zaista osigurati da se ulaganja zaista provedu. Dakle, da ne moramo svaki put mijenjati pravila su financiranja e, često u kriznim situacijama dovode do teškoća i na regionalnoj i državnoj razini. U kriznim vremenima postoji e, tendencija da se smanje ulaganja, a ne da se smanje izdavanja. A sad moramo promijeniti pakto o stabilnosti e, kako bi se promicale ulaganja u odnosu na smanjenje troškova e, moralo bi se izračunati prilikom proračuna manjka e, i tu e, vi se vidi ako ne budemo postupali strukturalno kod e, proračunske polutoke Europske unije, onda je posljedica toga da postoji opasnost e, da e, zemlje koje su u teškoćama prekidaju ulaganja a onda to im opet treba da bi pokrenula gospodarstvo. Izvolite kolega, hvala predsjedavajuća, draga povjerenice više i kad e, bolje razumijem što se e, događa u Grčkoj jer e, i u Bugarskoj je situacija teška. Siguran sam da Grci i narod i zemlja trebaju našu pomoć. Europski parlament je pružao pomoć, bio je solidaran i zalagao se za brzo pomoć E, e, Grčka e, jedan od takvih slučaja i upravo zato što je Europski parlament igrao aktivnu ulogu u tom procesu procedura, mislim da sada moramo biti aktivni i mislim da bismo se trebali držati tog stajališta, reći svoje mišljenje i da ipak e, imamo pravo e, pitati komisiju neka pitanja tijekom tog postupka učinimo to što je brže moguće. Mi smo bili prvi odbor koji je glasao e, u parlamentu koji je glasao za EFSI no iskoristimo to pravo da postavimo pitanja, postignemo neke promjene u tom dosiju. Dakle, ja sam bio promjena koje su se, koje se čak nisu ticale bugarske recimo jamstvo za mlade Mm, to smo učinili, ali mislim da e, se moramo fokusirati ne samo na Grčku i neke druge zemlje članice, moramo odgovoriti e, na to što mislimo o drugim zemljama članicama kad se to sutra pitanje budu postavili da poduprimo Grčku što je e, brže moguće, ali ne samo Grčku, već i druge zemlje članice e, koje su isto u krizi i to ne manje nego e, Grčka. Molimo mikrofon, uključite. Nekoliko primjedaba kako bih dalje pomogao što su kolege rekle E, bitno je da budemo brzi e, postupak bez e, amandmana, to je dobro. No, istodobno htio bih nešto primijetiti i to kažem kolegama iz EPPA i prijateljima. Moramo preuzeti aktivniju ulogu kao parlament po pitanju Grčke, ali i općenito i kod mnogih drugih tema to je e, pitanje e, o kojem e, moramo raspravljati idućih mjeseci. To znači da ovaj mehanizam trojke moramo zamijeniti aktivnijom ulogom parlamenta i odbor regi mora postati značajniji ako sad brzo djelujemo to znači da nećemo e, izbjeći raspravu o nekim problemima. To je samo zapravo zadatka, e, zadatak odbora e, da ne paralizira sve aktivnosti jer to bi bilo paradoksalno ako sad tražimo aktivniju ulogu parlamentu i, i, i umjesto toga na taj način blokiramo ovaj postupak. Zato kažem da trebamo brzo postupati i nadam se da da se svi mogu ovome pridružiti e, trebamo slijediti predlog komisije, ali e, ne smijemo e, izgubiti vodeću ulogu kod rasprave o ovakvim temama i gospođi povjerenici kažem želimo svoj memorandum Grčka ima problema. Sufinanciranje je problem ne samo u Grčkoj i u drugim zemljama možemo o tome razgovarati. Ne radi se tu samo o Grčkoj, to je inače e, bitan evropski problem da tekući, tekuća e, izdaci izdaci e, za ulaganja moraju se koordinirati. Dakle, to je sve evropski problem. Rekao bih svim kolegama da iz ove rasprave moramo neke stvari iz, e, izvadati, nemojmo ništa e, izdvajati. Parlament mora vrlo brzo djelovati, moramo brzo odlučivati, moramo opravdati svoju odgovornost, ali e, nećemo ovu mogućnost sada izgubiti. Mi kao E, zaduženi za regionalnu politiku i moramo e, porazgovarati o nekim temama sa vijećem i komisijom jer nećemo se inače uvijek na to vraćati narednih godina a ako se ova rasprava uspori to bi bilo dvostruko e, kriv. Moramo danas brzo odlučiti, ali istodobno moram nastaviti raspravu. Hvala. Gospodin e, Bogović, e, imate riječ. Hvala. E, Sloboda kretanja i zajednička valuta dvije su glavne vrijednosti Evropske unije i nedavno i kohezijska politika je e, dala blagotvoran e, doprinos. Strukturni fondovi u Europskoj uniji su iznimno bitni za ulaganje e, u zemlje članice koje su u krizi od kojih je Grčka jedna i stoga vjerujemo da u razdoblju od 2015. do 2016. moramo pojačati pomoć Grčkoj prijedlog za pojednostavljeni postupak i za ubrzani postupak kako e, bi se ulaganja e, pružila Grčkoj što je prije moguće je nešto što podupire me raspravljali smo o, financijskoj krizi u Grčkoj u prošlosti raspravljali smo o, eurokrizi u Grčkoj ali sada se Grčka suočava i sa izbjegličkom krizom i vrijeme je iznimno bitno. Hvala e, kolega van Miltenborg. Hvala e, predsjedavajuće. Ja ću govoriti e, ja ću govoriti kao kolega Van Roy. Mene malo iznenađuje stav EPP-a koji traže običajeni postupak pitanje gospodonu Van Roju e, Gdje tu sumnja? E, u što sumnjate? I kakve biste amandmane htjeli uložiti? E, a svoj ostatak vremena dajem EPP-u da da dobije e, e, e, što iscrpni odgovor. Oprostite, plava kartica, dobro. Dobro. Ne bih htio odgovoriti sada već u, u, u krajnjem krugu i tada ću odgovoriti na ovo pitanje. Blagadara, madam kolege e, e, Grčka je e, teško pogođena politikom trojke i stroge štednje i to se to sada ova komisija i ovaj parlament smatraju greškom. Grčka je bila eh, je bila eh, Grčka eh, je bila žrtva kleptokracije i, i sada trojke i to je na kraju sada rezultat. Sada iznimna, iznimna situacija iziskuje iznimne mjere. Molim vas usvojimo brzo ono što je predložila Europska komisija i ispitajmo e, mogućnosti e, sufinanciranja e, koje se ne tiču samo Grčke i ostalih zemalja u kasnijem trenutku. Još jedno glupo pitanje. Zaista ne shvaćam i zašto danas iz drugih razloga Front Nacional i EPP su protiv ubrzanog postupka postupku i Grčka je pred privremenim izborima koja je to poruka koja se odavde šalje u Atenu i grčkom narodnu prije prijevremenih izbora. To je još jedno pitanje koje moramo danas odgovoriti. Ja kao socijalisti Rumunije ja se zalažem za prijedlog komisije. Hvala. Kolega Muskur. Gospođo predsjednice, dragi kolege, neću govoriti o postupku jer se potpuno slažem s koordinatoricom koja je e, upravo govorila. Mi se slažemo da treba djelovati žurno, hitno. Želimo spasiti Grčku e, moramo imati što prije dostupne fondove e, i posebne mehanizme za Grčku. Pitanje koje sam želio postaviti E, e, e, mi smo već pred pet godina dali milijarde Grčkoj. Mi smo odgovorni političari. Pa se moramo zapitati i reći što raditi da, da ovaj novac koji se dodjeli bude dobro iskorišten da koristi grčkom narodu i to mnogo više nego prije E, čak i ako vjerujemo e, vladama, e, vlade koja je sada tamo u Grčkoj, trebamo imati izvješća i analize koji bi nam pokazali godinu za godinom da za tri godine ne budemo pred istim problemom kao sada. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Hvala predsjedavajuća, hvala povjerenice. Ne želim i više ići u raspravu o postupu koji je, mislim, pozitivna e, učinak e, ove izmjene neće se osjetiti ako ne budemo brzo djelovali. E, htjela bih se usmjeriti u istom smjeru. Nije samo pitanje kad će se ulaganjem dogoditi, e, već je pitanje u što će se ulagati. Kad sam krajem srpnja bila u Grčkoj, kad sam razgovarala s lokalnim vlastima, oni su rekli e, e, da im nedostaje mogućnosti e, provedbe strukturnih fondova. Povjerenica je ovdje i ja bih je stoga pitala o programu tehničke pomoći kako komisija želi pomoći lokalnim vlastima u Grčkoj da to provedu jer i ako imamo brzu proceduru i grčke vlasti će imati vrlo vrlo kratak rok da apsorbiraju novac. Iz toga je iznimno bitno da komisija pošalje ljude e, e, i, e, trening grčkim vlastima kako bi se novac uložio na vrijeme i, u održive projekte i tu vjerujem da E, se ne radi samo o ulaganju novca, već e, taj novac treba uložiti održivo e, i u socijalno pozitivne projekte. Možda bi povjerenica mogla nešto reći o tome kako se planira ta tehnička pomoć. Hvala. Hvala, hvala lijepo. Gospođa Mišel ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice i gospođo povjerenice. Mnogo je toga rečeno i ja se u bitnim stvarima slažem. E, ono što je rekla gospođa Kel od socijalista, mislim da ova rasprava koju zajednički vodimo ovdje e, mora biti oslobođena i ideoloških primjesa i predizbornih primjesa e, Mm, to se e, e, ovdje primjenjuje da se e, stvari odgode do izbora. Ne, neki ljudi se prave kao da mi ovdje govorimo o darovima Grčkoj. Ja vas sve podsjećam da ovdje u ovoj dvorani smo često vodili rasprave o tome kako su učinkoviti E, strukturni fondovi. Mi smo uvijek ustanovili da smo ovdje došli do granica mehanizama koje imamo u Europskoj uniji. E, njih treba promijeniti. Imamo sada jedan primjer gdje smo pošli drugačijim, jednostavnijim putem i svi kažu tu bi mogle došle i e, doći i druge zemlje. Naravno ako je to uspješno e, to je shvatljivo. Ovdje vodimo rasprive o malenkostima, poslovniku, o tumačenju propisa. Molim vas sve usrdno da se sjetimo da se ovdje radi o temeljnom pitanju kako postupati sa e, sredstvima kako bi ona stigla na pravo mjesto. E, gospođa Kreću je već u srpnju ovdje rekla da mnoga sredstva se uopće ne iskoriste u Grčkoj i da je to problem i stoga na to podsjećam sada komisiju e, ne smijemo mi sada kao parlamentarci biti kočnica e, mora se konačno nešto dogoditi hvala hvala hvala e, govornik je gospođa Maletić gospođo predsjednice hvala hvala povjerenice što ste došli Mislim da je ovaj prijedlog komisije vrlo dobar i vrlo potreban. E, neću širiti e, raspravu na druge zemlje e, jer gledamo ovdje kako ubrzati postupak i kako bismo kohezijsku politiku primijenili u cijeloj Europi. Mnoge su zemlje u teškoćama E, nije dobro da interveniramo tek kad je e, prekasno, kad je situacija očajna. Ali to je jedna druga rasprava. Htjela bih ovdje podcrtati da za razdoblje 2007. 13. E, predlažete da se predfinanciranje poveća na 100%. Moramo imati na umu da je to sto posto prihvatljivog dijela projekta i onda grčka mora razmišljati da kako iskoristiti onaj dio koji nije prihvatljiv mi moramo i u tom sektoru pomoći grčkoj e, to nije ukupna svota koja se mora e, uložiti u projekt druga stvar je povezana sa e, e, perspektivom 2007. 2013. Naime 2014. 2020. gdje će se povećati svote za predfinanciranje pa će Grčka moći dobiti dodatno predfinanciranje opet kažem e, potpuno se tu slažem s kolegama kako možemo pomoći u provedbi kako ćemo osigurati da grčka zaista iskoristi ta sredstva da e, ih 31. prosinca 2016. ne mora vratiti jer tu imamo taj veliki ako u svim izjavama e, hvala lijepa gospodin Kovek Hvala lijepa. E, ja ću biti vrlo kratak. E, neću raspravljati o tome, e, već su mnogi rekli da je sve to potrebno. Govorili smo i o humanitarnoj pomoći za grčki narod. To je ponižavajuće. Ja ću govoriti o nečem drugom. Mi ova pomoć mora doći i od europskih institucija, na tomo nema sumnje. Mi smo se sada nalazimo u parlamentu, koncentrirat ću se na ono što smo već čuli. Ono što je rekla naša kolegica iz Njemačke. Mislim da je važno tehnički e, i politički gledano E, e, važno je da sve, e, svi ti paketi funkcioniraju da sve to odgovara potrebama grčkog naroda i demokracije. I stoga sam mišljenja da je važno da ovdje kontrolu povežemo sa pomoći E, ne može se e, tolerirati da e, se taj novac potrači ili da se uopće ne iskoristi. Stoga moramo imati možda kvartalne izvještaje kako bismo sve mogli kontrolirati kako bi se novac završio na mjestu gdje je potreban. Ne možemo uvijek samo trošiti novac kako bi neki ljudi e, željeli. E, naravno, postoji poteškoća da ne postoje e, kapaciteti za korištenje to su pravila igre. Što možemo napraviti da pomognemo tim zemljama kako bi novce ulagale u poboljšanje vlastitih institucija? to je posao u kojemu naš odbor može pomoći. Hvala. Hvala lijepa. E, posljednji govornik na mojem popisu je gospođa Rodriguez. Izvolite. ja dolazim iz Portugala, e, e, zemlje koja je također trpjela od štednje. To dovodi do bijede i e, nezaposlenosti. Vrlo je važno kakve mjere poduzimamo. Sumnjamo međutim u provedbu ovih investicija Moramo stoga dati tehničku pomoć za ulaganja. E, mislim da bismo e, morali donijeti odluku da radimo zajedno. E, ja ne razumijem zašto imamo pojednostavljen postupak. Hvala lijepa. Ima li drugih javljanja za riječ? Gospodin Van Nistelroj želi sada odgovoriti. E, donošenje odluka i postupci e, možda da prvo saslušamo povjerenicu u redu nemamo više javljanja za riječ u ovoj raspravi stoga mi dozvolite da ja kažem nekoliko riječi kao predsjednica e, odbora za regionalni razvoj to je važan sastanak, mada je on izvanredan. On je važan jer pokušavamo e, da budemo odgovorni. E, nastojimo ispuniti svoju dužnost i riješiti probleme u Europi na način koji je moguć i primjeren Europskom parlamentu. Mi koji podržavamo e, pojednostavljen postupak mi ne podržavamo e, postupak koji će biti zatvoren koji e, e, neće biti podvrgnut kontroli i mogućnosti amandmana ne nastojimo biti učinkoviti jer ako to ne budemo po mom mišljenju izgubit ćemo mnogo vremena ako se upuštamo u prevelike rasprave izgubit ćemo politiku učinkovitost e, i nećemo moći podržati grčki narod. To je moje mišljenje, ali e, slažem se i s drugim kolegima koji e, naglašavaju kontrolnu ulogu parlamenta i naglašavaju koliko je važno da učimo lekcije iz raznih situacija e, u raznim zemljama. E, obratila sam pažnju svim porukama koje ste ovdje prenijeli i nadam se da možemo riješiti ovu situaciju u Grčkoj, a i u drugim zemljama imamo e, razno razne instrumente možemo pozvati ministre za regionalnu politiku i e, kohezijsku politiku uključujući i ministra iz Grčke možemo tu situaciju držati pod kontrolom e, Čuli smo od povjerenice da je komisija spremna izvijestiti u svakom trenutku o provedbi mjera i mislim da je to naša vrlo važna uloga. Moramo što više ubrzati postupak donošenja odluka u prvom redu, a drugo moramo kontrolirati učinkovitost tih odluka E, evo, to je moje mišljenje kao predsjednice odbora. Hvala na mišljenjima, a sada ću dati riječ e, povjerenici da odgovori na ova mnoga pitanja i e, prijedloge koje smo ovdje čuli. Hvala gospođo predsjednice. Hvala vam svima na ovoj plodnoj i korisnoj raspravi. Spremna sam odgovoriti na sve teme koje ste ovdje naveli u prvom redu vam zahvaljujem što ste organizirali ovu raspravu danas. To je ključno za Grčku, ali ne samo za Grčku, već i za cijelu Europu. Naš je cilj, i tu imate pravo, da stignemo do stvarne e, ekonomije, da sredstva dođu do korisnika E, e, grčke vlasti moraju iskoristiti sve ove mehanizme. E, Vlada nas uvjerava, uvjerava da će novac stići do korisnika. Europska komisija će naravno provjeravati kamo idu plaćanja kontrolirat ćemo da li projekti idu u korist grčkog naroda i grčkog gospodarstva. Vi svi u parlamentu znate da sam ja ovdje već osam godina i da sam se uvijek borila za pravo parlamenta e, da usvoji i e, ima one postupke koje želi imati ali e, mišljenje je komisije da je ovo izvanredna nacionalna situacija nema nijedna druga zemlja nema ovakove proračunske probleme kao Grčka e, da odgovorim e, na ono što je rekao gospodin Van Imamo ove posebne e, mehanizme koje imaju za grčku vladu. Nova će zaista ići stvarnoj ekonomiji mm mi, naravno da će i vaš odbor e, pratiti e, što se događa. E, bilo je mnogo pitanja o trojki i o memorandumu. Htjela bih naglasiti na samom početku da nema veze između strukturnih fondova. Komisija dodaje neke mjere kako bi se osigurala fiskalna stabilnost i strukturne reforme i e, kako bi, došlo do brzih ulaganja na terenu. Nadam se da je to odgovor na vaša pitanja, ali svima vam zahvaljujem na potpori. Gospođa Krelija govorila o hitnosti i potrebi brzog djelovanja 2007-2013. E, ovo je razdoblje od ključne važnosti. E, tu treba, e, trebamo imati brze mjere i mehanizme. Za 2007-2013 tu imamo prozor koji je otvoren za mogućnosti. Mm, u, u, u, listopad je već to je već je kasno ali nadamo se da će grčke e, vlasti brzo djelovati nitko nije govorio o posljedicama ali mislim e, da posljedice e, neprihvaćanja ovih mjera bi bile vrlo ozbiljne. Grčka bi izgubila mnogo novca. A ne samo to, oni moraju i vratiti novac. Da vam dadem primjer. Na primjer, jedna autocesta je 75% eh, eh, dovršena. Ako projekt ne bude dovršen do prosinca 2015. moraju vratiti novac komisiji. Mm, mm, to će ugroziti i novo programsko razdoblje. Kao što sam rekla, E, brza pomoć u likvidnosti je ključna za grčko gospodarstvo jer su zbog pomanjkanja likvidnosti e, e, programi blokirani a nema ni povjerenja stoga je naš zajednički cilj da stignemo do stvarne ekonomije da dadem kratak odgovor na neka druga pitanja. E, summit u srpnju e, je je kad su e, onih 35 milijardi je dodatak onim obvezama koje su preuzeli Grci na samitu. Mislimo da će sve to zajedno E, doprinijeti e, održivom programu za Grčku i da će tu zaista djelovati mehanizam za stabilnost. Ova, ovaj novac je već e, u, je već u višegodišnjem financijskom okviru Imamo također i inicijativu za zapošljavanje mladih, za pomoć najsiromašnijima e, i za izravna plaćanja poljoprivrednicima. Europski e, poljoprivredni fond i fond solidarnosti su tu u igri. E, E, e, želimo ta sredstva koristiti na početku programskog e, razdoblja, a ne kao u normalnim slučajevima. Svima vam zahvaljujem što ste pocrtali hitnost, gospodin Marđidi je također to naglasio. Bez ovih mjera Grčka neće moći iskoristiti ta sredstva E, želimo da Grčka e, što brže iskoristi fondome kako bi e, se pospješio rast i zapošljavanje. Vi ste u mnogo navrata rekli da moramo pokazati solidarnost u vremenima krize, da moramo pomoći grčkom gospodarstvu. Neki od vaših izjava su bile vrlo emocionalne, ali su važne. Naravno, E, nemamo samo Grčku koja je u teškoćama. E, već sam na početku rekla da moramo misliti i na one druge zemlje koje su u teškoćama i ne koriste dovoljno europske fondove. E, moja prva mjera je da sam osigurala radnu skupinu koja će raditi na tome, na boljoj apsorpciji sredstava E, za e, razdoblje 2007-2013. Grčka nije bila u ovoj situaciji prošlog e, studeneg. kad sam bila tam u studenom kad sam stupila na dužnost je iskorištavanje je iskorištavanje 90%, a sad je 95%. Grčka nije bila u toj radnoj skupini, ali ona se nalazi u gospodarskoj krizi i ne mogu iskoristiti ili namaći ovih 5%. E, Moramo poduzeti izvanredne mjere. Slažem se sa svima vama, gospođa Damato, gospodin Bra, gospođa Spiraki, gospođa Breso, koji ste rekli da moramo eh, imati na umu i druge zemlje. Ono što želimo eh, i svrha ovog sastanka jeste eh, da se grčka ekonomija vrati na put oporavka. Imamo ovu kriznu strategiju i planove ulaganja imamo europske strukturne i investicijske fondove koji će biti e, katalizatori privatnog i javnog ulaganja. Za vrijeme krize Grčka e, sudjelovanje europskih fondova su bili e, u nekim slučajevima 85% nacionalnog ulaganja tako ublažavamo krizu. Nakon 34 godine e, grčkog članstva u Europskoj uniji e, vidimo tu krizu. 73 milijarde eura je uloženo u grčko gospodarstvo. A govorim sada samo o strukturnim e, fondovima, plus 20 e, milijardi za sljedeće razdoblje. E, sada smo spremni surađivati sa grčkim vlastima. Mi ne možemo iz Brisela nametati projekte. Sve zemlje međutim se moraju držati propisa i ulagati u ona područja koja se nalaze u strategiji 2020. Komunikacija, ICT, gradski razvoj, obrazovanje, socijalna uključenost i tako dalje. Grčke vlade to, te ciljeve moraju prevesti u stvarnost E, moraju e, identificirati e, potrebe i osigurati kvalitetne projekte. Kao što sam rekla, Grčka je članica Evropske unije 35 godina. Svi koji posjećuju Grčku se mogu uvjeriti o velikim promjenama koje su se tamo dogodile zahvaljujući članstvu. Bila sam džena da koji puta ne govorimo dovoljno e, što radimo u državama članicama i kako se one mijenjaju na bolje zbog toga. 1980. E, e, tih godina Grčka je bila u, na nekom drugom planetu i, i vremenu Europski fondovi e, su mnogo učinili, naravno ne samo u Grčkoj već i u drugim zemljama. Da vam dam nekim, e, e, neke primjere. Most između kontinenta i Peloponeza, jedan primjer. Mnoge su bolnice izgrađene, škole i podzemna željeznica u željeznici Stotine tisuća Atenjana se svakodnevno voze tom željeznicom. E, pogledajte samo kako su prekrasne stanice na podzemnoj željeznici. Jedan mi je Grk rekao da e, čuo sam da ćemo dobiti malo europskog novca, ja sam rekla milijarde ćete dobiti, a ne malo novca. E, pomogli smo Grčkoj također za vrijeme poplava svi e, projekti e, e, vodnog upravljanja i tako dalje. Kao što sam rekla, vrlo mi je drago što ovdje imamo tu raspravu. Možemo imati i još sastanaka da govorimo o situaciji u drugim zemljama ali Grčka ima zaista jedinstvenu situaciju, nijedna druga članica Evropske unije nema tako strašnu proračunsku krizu. Mi moramo dati dodatnu likvidnost za e, projekte ulaganja u Grčkoj. E, slažem se s gospodinom Kotolinom i svima onima koji su rekli da je, su potrebne šire rasprave o, i, o drugim državama članicama. Zahvaljujem svima. Htjela bi još samo reći e, nešto o tehničkoj pomoći. E, uvjeravam vas da moje službe i neke regije rade E, i surađuju sa e, vlastima i lokalnim vlastima na korištenju fondova e, opća uprava regio ima projekte pomoć za pomoć recimo u javnoj nabavi sve to dio Junkerova plana pomoći ćemo gdje god budemo mogli kapaciteti su koji puta važniji od novca e, te kapacitete treba razvijati i unapređivati e, naravno da postoje mnoge druge stvari koje treba poboljšati i u drugim zemljama treba se boriti protiv prijevare korupcije moramo poboljšati i postrožiti revizorski sustav E, imamo jednu zajedničku radnu skupinu koja se e, i e, komisije i grčkih vlasti. Imamo jednu službu za pomoć pri provođenju strukturnih reformi i jedan novi kanal za davanje stručne pomoći grčkim vlastima. Naš je cilj da ubrzamo e, primjenu e, i provedbu da poboljšamo život grčkih građana i kao što sam već rekla kad se radi o provedbi to je gotovo uvijek odgovornost države članice kako provodi projekte prema tome želimo pomoći sa ovom brzom injekcijom likvidnosti, a sada je na grčkoj vladi da zaista brzo provede ono e, što mi kao zakonodavci tražimo e, i vi kao su zakonodavci zajedno sa komisijom i vijećem. E, vrlo dobro znamo da se suočavamo sa e, e, kritičnim izazovima. Ne radi se samo o Grčkoj. Kohezijska politika je već značajno doprinjela uključivanju migranata na mnogim mjestima ove zemlje koje su sada tako snažno pogođene migracijskim valovima ali govorimo i o predgrađima Pariza, Berlina. E, mnogi su projekti u tijektu za integraciju migranata. Uvjeravam vas da od prvog dana ovog e, jesenjeg e, razdoblja da sam razgovarala sa općom upravom regijom da bismo vidjeli kako možemo pomoći Mm, imamo lekcije iz prošlosti, ali možemo i promijeniti e, slijeg događaja brzim djelovanjem. Moramo e, osigurati e, zbrinjavanje i izbjeglica moramo za to namaknuti novac za 2014. 2020. ključna će riječi biti integracija Neke su zemlje već iskoristile taj novac za integriranje. Italija je jedan primjer. E, Italija e, je mnogo iskoristila novca u programu Sikureca 2007-2013. E, Pulja, Katanija, Sicilija su najpogođenije regije Grčka nije ni tražila e, taj e, novac u posljednjem programskom razdoblju, taj novac za migracije. Svaka država članice može podnijeti zahtjev za novac i onda ćemo vidjeti što možemo učiniti. Mnogo radimo za e, legalne migrante. Imamo mnogo primjena primjera. U Nizozemskoj imamo vrlo lijep primjer jedne jordanske žene e, koja je, e, je odlučila da na e, trgove donosi jordanske proizvode. Ta je obitelj sada samostalna i lijepo živi u Nizozemskoj. Možemo pomoći novim poduzećima Mnogi od izbjeglica e, su visoko obrazovani ljudi, to su inženjeri, liječnici, profesori. E, moramo sve fondove ujediniti kako bismo pomogli tim ljudima. E, to je mislim da ne koristimo naše mogućnosti program Interreg suradnja prekogranična suradnja. E, mnogi će od vas biti u Luksemburgu u tjednu nakon Strasbura gdje će se e, slaviti 25. godišnjica e, programa Interreg. Sva prekogranična suradnja unutar Europske unije će tu biti slavljena, ali i suradnja sa drugim zemljama, sa Srbijom, bivša e, Jugoslavenska republika Makedonija, Hrvatska mm, koja je sada članica e, te zemlje moraju koristiti sredstva za integraciju e, migranata. Hvala vam svima, želim vam dobar početak nove, nove parlamentarne godine. E, radujem se našoj suradnji. Obećavam da ću opet doći e, na ponovni sastanak e, da vidimo kako su te mjere provedene u Grčkoj. Ne samo u Grčkoj, 2016. će biti ključna godina. Tu ćemo vidjeti izravne rezultate od toga kako naši propisi mijenjaju situaciju u državama članicama. Hvala i sretno. Thank you very much, Commissioner. I think almost... Hvala lijepo povjerenici. Mislim da gotovo sva pitanja koja smo čuli su odgovorena. Želi li još tko nešto podijeliti? Gospodin Van i zatim gospodin Mezokres. Hvala. Zahvaljujem na ovom sastanku usredotočio bih se na postupak i pokušava tu zaključiti nešto u svom uvodu. Rekao sam da bi EPP volio da upotrebimo običajni postupak i zbog sadržaja i zbog toga što moramo pozabaviti se svojom ulogom kao parlament, čak i tijekom rasprava. I tijekom rasprave zapravo su me podržali komentari određenih kolega. Jer mi ćemo zapravo podržati paket i predfinanciranje i investicije efsi no ukoliko ne odigramo svoju vlastitu ulogu, zbog čega sljedeću godinu, za sljedeću godinu ne imenujemo trajnog izvjestitelja unutar odbora regije koji će se baviti upravo Grčkom. Jer vi kažete, dobar, novac ide izravno korisnicima, to je investicijska politika i kada mi damo novac, to će biti pristup plus plus i tim stvarima vjerujem. No naša uloga kao parlamenta trebala bi biti da imamo nekoga tko sa strane parlamenta to sve prati. I ukoliko je potrebno, stvari iznosi pred odbor. Dakle, zbog čega ne imenujemo iz nekog kluba konkretnog izvjestitelja ili vi možete digrati tu ulogu u posebnom postupku koji predlažete. Dakle, ova je jedinstvena prilika da naš odbor e, sastavi popis tih stvari koje su nam važne, kako ne bismo mogli reći da parlament je odmah prešao na brzi postupak, jer mi imamo neke naše vlastite točke koje moramo riješiti i tu i tamo postoje i sumnje oko njih dakle 2016. želimo odvojiti par trenutaka za raspraviti o ovome. Dakle, to ne mora uvijek biti glavna točka dnevnog reda, ali moramo ponovno razmotriti tu inicijativu, ne samo da dobivamo svako toliko informacije od komisije. E, I preporučio bih koordinatorima i drugih klubova da razmotrimo ovu posebnu situaciju, kao što smo čuli, za koju je potrebno i posebne aktivnosti. I tu bih rekao da možda trebamo neke dodatne aktivnosti u odboru da zaštitimo našu proceduru i u tom smislu siguran sam da možete pronaći način da se to učini nekim posebnim pismom ili trajnim izvjestiteljem. Dakle, u svakom slučaju podržat ću većinu odbora. Ali kao što sam već rekao, obratimo pažnju na ono što se događa u vijeću. Ako vijeće ponovno ponudi amandmane, mi imamo mogućnost prerazmotriti njihove opaske, ne ih jednostavno prihvatiti. Dakle, potrebna nam je određena sloboda djelovanja. Zbog toga sam ja bio više za običajni postupak, čak i uz izvanredne sastanke kako se ne bi gubilo vrijeme, ali priklonit ću se e, većini, EPP će se prikloniti većini, no potrebne su nam neke dodatne aktivnosti odbora regiji, kao što sam već spomenuo. Hvala. Sljedeći govornik. Kao što sam i na početku rekao, što se tiče Grčke i drugih zemalja, komisija je kasnila u poduzimanju potrebnih inicijativa kako bi se zajamčila apsorpcija fondova. Kada sam govorio o ulozi memoranduma u Grčkoj i novog programa, već sam rekao svoje komentare, ali nemojmo to brgati sa mjerama koje sada donosimo. Od samog početka govorili smo da smo mi za postupak koji je brz, dakle imamo hitni postupak i to bi trebalo biti primijenjeno. Dakle, jedan postupak koji će nas izvući iz ove pat pozicije, koji će nas pokrenuti, usprkos problemima u Grčkoj. Dakle, potrebna nam je hitna akcija, to sam rekao u više navrata u parlamentu i na plenarnoj i vama, gospođo povjerenice, sam rekao to izravno. Dakle, potreban nam je pojednostavljeni postupak, i rekao bih to i kolegama iz EPP-a. Naši i tuđi komentari naravno moraju biti uzeti u obzir. Dakle, želimo pravi dijalog i jasno je da je potrebna promjena pakta o stabilnosti i mjera za deficit i sve zemlje sve zemlje koje se na taj način prati moraju biti stavljene u položaj gdje mogu odgovarajuće investicije provoditi i također se moramo pozbaviti sa pitanjem apsorpcije sredstava. Ne želim nekakav posebni postupak uvjete za Grčku pod nadzorom Europskog parlamenta. Dakle, nijakvih posebnih mjera ne želim, prema svim zemljama se moramo ponašati jednostavno, ali potreba nam je pojednostavljeni, ubrzani postupak, moramo se pokrenuti, jer kao što sam već rekao, komisija je bila prespora. Gospodin Novakov je zatražio kratko riječ. Dakle, znam da mnoge zemlje profitiraju od kohezijske politike zbog pojednostavljenja. Zbog čega trebamo brzi postupak pojednostavljen zbog toga što je običajan postupak predugačak, e, presložen, previše vremena, previše dokumentacije zahtijeva. I zbog toga vas potičem i molim povjerenice da date sve od sebe, da ubrzate taj proces pojednostavljenje o kohezijskoj politici jer nam je potrebna manja birokracija, srežimo to što je više moguće, što je prije moguće. Hvala. Zahvaljujem gospođa Krejo, posljednji doprinos. Biću vrlo kratka, a kao sam dobro shvatila da ovdje su se svi klubovi složili da se primjeni pojednostavljeni postupak e, i ja pozdravljam e, predlog kolege Van Nistel Roja e, i pozivam da e, vidimo što još možemo učiniti kako bismo popratili ovaj pojednostavljeni postupak. Nadam se da e, ćete vi to tako odrediti da onda možemo početi sa radom. Hvala lijepo. Dobro, hvala vam. Nakon svih ovih rasprava, kao predsjednica predlažem da donesemo odluku da se slijedi pojednostavljeni postupak. Prema članku 50 našeg poslovnika Europskog parlamenta, točka 1 članka 50 kaže nakon prve rasprave prijedloga za predsjedatelj može predložiti da ga se usvoji bez amandmana i to ja upravo i činim. Osim u slučaju da jedna desetina članova odbora nema prigovora, predsjedatelj će parlamentu predstaviti izvješće o prijedlogu. Članak 150.1 podstavak 2 i 4 bit će primjenjivi, a jedna desetina našeg odbora znači pet zastupnika, pet članova odbora. Dakle, da li tko od vas pregovara, ima prigovor na ovaj pojednostavljeni postupak? Da, sada me zanima samo da li tko ima prigovor, s obzirom da nitko, jedan suzdržani. Dakle, potrebno je petoro ljudi koje prigovaraju ovom prijedlogu. Za sada imamo samo jednog suzdržanog. Dakle, sada ćemo glasati o tome ili ne. Dakle, ne moramo glasati, već ću ja predstaviti izvješće, da li je svima postupak jasan, svi se slažu. Dobro. Ok, thank you everybody. Dobro, zahvaljujem svima, zahvaljujem na plodnom radu i svima želim ugodno zasjedanje u Strasburu. Vidimo se 17.9.